na e, web sajtu e, parlamenta. Nadalje, zajedno s predsjednikom vijeća, predsjednik će u srijedu e, potpisati devet akata usvojenih u skladu s pravilom 78 pravilnika. naslovi tih akata bit će objavljeni u